Colleagues, let's start. Poštovane kolege, predlažem da počnemo. Skupi kolegi, na 8 oktober 2019 godina Poštovani kolege, 8. listopada 2019. koordinatori odbora LIBE odlučili su izdati 11 mišljenja vezano uz razrišnicu proračuna za 2018 godinu, a u odnosu na različite agencije Europske unije u području e, u području pravosuđa i sigurnosti. Koordinatori su odlučili 8 listopada, a odbor je 21. E, listopada potvrdio to mišljenje da ćemo raditi samo na engleskom jeziku tijekom ovoga postupka jer je odbor kont odredio, odredio rok za ovo mišljenje do 23. siječnja. E, sada ćemo dati riječ zastupnici Mecoli e, koja je imenovana izvjestiteljica odbora Libe. Izvolite. E, Roberta nije mogla danas doći pa ću je ja zamijeniti. Ona je naime na Malti u misiji odbora Libe, no zamolila me da kažem nekoliko stvari u njezino mišljenje E, ovo su nacrti mišljenja vezani uz različnicu proračuna za 2018. za različite agencije kao što su CEPOL, EASO, e, zatim e, vezano uz Europskog nadzornika za zaštitu podataka. Imamo i nacrt mišljenja vezano uz provedbu proračuna za 2018. godinu. Dakle, to je opći proračun e, i dakle to je horizontalno mišljenje. Općenito je poznato da je revizorski sud eh, dao pozitivno mišljenje vezano uz svih ovih 11 eh, eh, agencija, odnosno dijelova proračuna, no unatoč tome postoje moguća poboljšanja, prvenstveno vezano uz transparentnost i vezano uz sklapanje ugovora s vanjskim izvođačima, a u odnosu na informacijske usluge izvjestiteljica se raduje suradnji s izvjestiteljima u sjeni vezano uz daljnje pregovore. Evo to je ono što me zamolila gospođa Roberta Mecola da vam prenesem. Zahvaljujem e, zastupnici Volš, a sada riječ imaju izvjestitelji u sjeni. Ako bude vremena, ćemo riječ i ostalim zastupnicima koji su zainteresirani da se jave za riječ. Hvala vam. Hvala kolegici Mecoli na odlično odrađenom poslu na ovim mišljenjima. Kao što je već najavljeno, otkrivane su tek male e, neregularnosti, no u principu kad je riječ o proračunima svih ovih agencija u području sigurnosti i e, pravosuđa, zapravo rad svih agencija i izvršenje proračuna je ocijenjen pozitivno. Ja bih se samo vrlo kratko osvrnula na aktivnost e, i proračune Eurojusta i Europola, zato što te dvije agencije su itekako bit, dva bitna e, aktera za sve izazove koje su trenutačno pred nama. Situacija s Eurojustom je posebno bitna. Oni će morati surađivati s europskim tužiteljem u borbi protiv međunarodnog organiziranog kriminala jako je pozitivno da je Europol, pravilno izvršio e, proračun i drago nam je da će oni postati važan akter u e, borbi protiv organiziranog kriminala i kiberkriminala. Došlo je dakle do porasta aktivnosti za tu e, agenciju i to je naravno podrazumijevalo i povećanje proračuna za agenciju. Tako da, eto, tamo gdje jesu otkrivene nepravilnosti, te su nepravilnosti bile ipak nisu bile tako ozbiljne i one će se moći ispraviti jednostavno. Još bih se osvrnula na Europski e, observatori za droge i za ovisnosti, zato što smo u ja sam zapravo prošli mjesec u listopadu sudjelovala na jednoj misiji otpora Libe i još sam se jednom uvjerila da je observatorij pripremio vrlo ozbiljnu strategiju do 2025. koja je vrlo jasno definirala ciljeve prema kojima bi Europa trebala postati sigurnija i zdrava, da se tako izrazim. Znamo da je nažalost problem e, ovisnosti kojeg je istaknula i direktorica Europola, baš kao i promet drogom, to je trgovina drogom, postoji, e, još uvijek je jedan od najvažnijih izvora financiranja e, međunarodnog kriminala. I riječ je o jednom izazovu koji je stalan zato što, a i se opasni zbog toga što se na tržište stalno plasiraju novi e, proizvodi, nove vrste droge. I na kraju e, Agencija za azil, EASO. Oni dakle naravno imaju problema i s upravljanjem i sa računovodstvom, na to je e, upozorio i sud u prošlosti, no imenovana je nova izvršna direktorica Nina Gregori i s njom su napokon krenule promjene i poboljšanja. To je definitivno očito. Situacija se značajno popravila i što se tiče uprave, a i što se tiče pravilnog i transparentnog upravljanja e, tim uredom. Tako da, e, naravno, od mene možete očekivati potpunu suradnju i amandmanima ću nastojati upotpuniti konačan tekst ovog mišljenja. Naravno, surađu, surađivati ću sa e, našom glavnom izvjestiteljicom koju još jednom zahvaljujem na radu. Hvala vam. Okay, thank you. Hvala. sada riječ ima kolegica Bričmont u ime zelenih. Zahvaljujem izvjestiteljici Macoli na nacrtu e, ovog izvješća koja je uspjela izraditi u kratko vrijeme. Želim naglasiti kolika je važnost postupka razrešnice kako bismo zadržali e, transparentnost vezano uz nadzor nad proračunom Europske unije, a osobito kada je riječ o agencijama Europske unije koje spadaju pod nadležnost ovoga odbora. Znamo da agencije, odnosno Smatramo da agencije moraju poštivati sve proračunske propise i imati 100% transparentnost. Pozdravljamo ove zaključke, iako imamo određene rezerve. Smatramo da treba tražiti veću transparentnost agencija Europske unije, poglavito Europola i Frontexa. Imamo određene rezerve vezano uz mišljenja o tim agencijama. Smatramo da je potrebno razmotriti više pojedinosti u pogledu mišljenja o o e EAZu i također bismo voljeli da se više spominje FRA, Europska agencija za temeljna prava, s obzirom na njezinu važnu ulogu. E, također e, imamo pitanja vezano uz neke navode u mišljenju o EDPS-u i smatramo da mišljenja moraju biti uravnotežena i e, pokazati e, što su agencije napravile s obzirom na preporuke koje su dobile nakon razrišnice za proračun 2017. godine. E, nadamo se da će parlament odraditi dobar posao u svezi s ovom temom i radujemo se suradnji s kolegicom na tom pitanju pitanju. Hvala vam lijepo, e, gospođo Bričmond. E, mislim da niti jedan drugi izvjestitelj u sjeni nije nazočan. Javlja li se još netko za riječ? Čini se da ne. Rok za amandmane je 10. prosinca e, do kraja radnoga dana. Сега ще направим до 9.45 кратко прекъсване i ще продължим s A sada ćemo napraviti kratku stanku do 9.45, a potom ćemo nastaviti sa sljedećom točkom dnevnog reda, točkom 20. Hvala.

Hvala što Hvala ima Hvala So, those of you U redu, molim one koji su nazočni da se sada usredotočimo na sljedeću točku današnjeg dnevnog reda. E, dopustite da e, pojasnim našim uvaženim gostima i govornicima na sjednici odbora LIBE. Nažalost, neki od govornika odbora Libe nisu nazočni, između ostaloga i zbog toga što je naše posebno izaslanstvo trenutačno na Malti konferencija predsjednika o tome je odluku donijela u četvrtak prošloga tjedna u Strasburu i zbog toga su neki članovi odbora Libe naglo otputovali na Maltu kako bi ondje saznali što više o tamošnjim događajima. No, mi sada prelazimo na 20. točku dnevnog reda gdje ćemo govoriti o stanju provedbe sustava ulaska izlaska i Europskog sustava za informacije o putovanjima eh, ETIAS. Najprije ćemo čuti izlaganje komisije, a potom izvješće gospodina Kruma Garkova, izvršnog direktora agencije EULISA. Potom ćemo čuti izvješće o trenutačnom stanju gospodina Eusebija Ramosa, zamjenika direktora Europola, eh, koji je ponovno eh, i ponovno e, je s nama i Fabris e, Leđeri, e, izvršni direktor Agencije za Europsku graničnu i obalnu stražu, odnosno Frontexa. svi znamo koja je naša uloga ovdje, a, to je da nadziremo provedbu zakonodavstva, pa e, isto vrijedi i za e, sustav ulaska i izlaska i e, Europski sustav za informacije o putovanjima i odobravanjem putovanja, dakle to su sustavi EES i sustavi ETIAS. Dakle, čućemo e, najprije izvješće gospodina Garkova od otprilike 10 minuta. Ne, oprostite, najprije komisija. Izvolite. Gospodin Mark Sulon, voditelj informacijskog e, sustava za granice migracije i sigurnost iz komisije. Gospodine Sulon, izvolite. Dobar dan, zahvaljujem predsjedatelju. Zahvaljujem odboru Libe što nam je dao priliku da vas izvijestimo o provedbi sustava ulaska i izlaska i Europskog sustava za informacije o putovanjima i odobravanje putovanja. Ova dva sustava nešto su što je uvedeno na temelju inicijative komisije e, već prije nešto vremena E, pa, sustav EES uveden je u prosincu 2017. a sustav ETIAS u listopadu 2018. Trenutačno smo u fazi provedbe. Komisija priprema sekundarno zakonodavstvo koje je veoma važno za razvoj ovih sustava. Su zakonodavci zatražili su su mnoštvo provedbenih i delegiranih akata u kojima ćemo e, precizno navesti kako će se sustav provoditi. Za sustav ES imamo 14 takvih sekundarnih akata, neki su već e, doneseni a potrebni su kako bi se sustav mogao početi e, provoditi. Preostalo je donošenje još četiri e, sekundarna akta koji nisu e, nužni za provedbu sustava, ali biti će doneseni u narednih nekoliko mjeseci. E, također pripremamo i priručnik e, za krajnje korisnike, odnosno za one koji će raditi na granicama e, i za druge korisnike sustava ulaska izlaska. Također pratimo i mogući učinak uvođenja ovog sustava na proces prelaska granica Predviđa se da će sustav e, biti e, u provedbi u prvom e, tromjesečju 2022. Što se tiče sustava ETIAS, tu također moramo usvojiti čitav niz delegiranih i provedbenih akata. 13 delegiranih akata i 16 provedbenih akata, to je mnogo posla ne samo kako bi se izradili ti akti, nego i kako bi se analizirao odnos između sustava etias i drugih sustava. Moramo integrirati sustav ETIAS i sustav ulaska i izlaska i osigurati da ono što se bude e, provodilo bude e, dosljedno i sukladno ostalim sustavima koji su već u, u, E, uporabi. Što se tiče delegiranih akata, tri su već donesena e, za tri postoji suglasnost o njihovu sadržaju, ali još nisu doneseni i imamo četiri koji su gotovo doneseni, e, gotovo završeni, a preostala tri biti će doneseni neposredno prije stupanja sustava dakle prije njegove e, pune provedbe. Što se tiče 16 provedbenih akata, tri će biti pripremljeni u narednim tjednima, a posljednjih pet u mjesecima e, neposredno prije e, početka provedbe sustav E, sustava ETIAS. Sustav ETIAS trebao bi e, krenuti s provedbom u posljednjem tromjesečju 2022. godine. I to je posljednji dio arhitekture informacijskog sustava Europske unije u području unutarnjih poslova i pravosuđa. Dakle, ti sustavi su u potpunosti međusobno povezani sa ostalim sustavima putem interoperabilnosti i kada ih provedemo, to to će biti doprinos e, provedbi uredbe o interoperabilnosti. Neke komponente sustava zamišljene su i provode se na taj način da ih se može koristiti e, u smislu provedbe interoperabilnosti. Dakle, oba ova sustava u kontekstu interoperabilnosti su veoma složeni, biti će potrebno mnogo resursa i mnogo energije uložiti sa strane država članica i u tu svrhu je komisija također osmislila različite mehanizme za praćenje e, prethodnih sustava na razini različitih agencija koje sudjeluju u provedbi, ali i na razini država članica kako bismo osigurali da su sve države članice spremne u isto vrijeme kako bismo mogli pustiti sustave u uporabu. Želim vas e, podsjetiti da u obje uredbe, dakle uredbi o sustavu ulaska i izlaska i o uredbi o etias postoje slične odredbe E, dakle sve države članice moraju e, objaviti da su spremne za provedbu prije nego što se sustavi puste u uporabu. To je potrebno kako bi sustavi e, mogli dobro funkcionirati i kako bi komisija mogla pratiti provedbu u svim državama članicama. Sve države članice moraju biti u istoj fazi kako bi se sustavi mogli početi rabiti sukladno planu koji su dogovorili su zakonodavci. Stalno praćenje obuhvaćati će i posjete glavnim gradovima država članica i na visokoj političkoj razini i na operativnoj razini, a također redovit to e, pratimo i razvoj događaja putem izvješća kako bismo znali koja je situacija u pojedinoj državi članici kako bismo pomogli državama članicama da se usklade sa drugim državama članicama u smislu e, provedbe sustava. Već smo utvrdili da određeni broj država članica mora poboljšati svoj doprinos provedbi sustava i već smo ih o tome obavijestili i zatražili da provedu određene korektivne mjere kako bi bili spremni na vrijeme i pratimo pomno e, razvoj događaja kako bismo osigurali da su svi spremni u odgovarajuće vrijeme, kao što smo rekli, sustav ulaska i izlaska trebao bi biti pušten u uporabu u prvom tromjesečju 2022. a sustav ETIAS u posljednjem tromjesečju 2022. Hvala vam lijepo, a sada gospodin Garkov, izvršni direktor Eulise. Izvolite. Uh, Dobro jutro e, i hvala vam što ste nam dali priliku da, e, vam danas, da vas danas izvijestimo o napretku u provedbi EUSA i ETIASA. Moram vam reći da je postupak do sada bio potpuno transparentan. E, do, do sada smo izdali pet izvještaja i svi su ti izvještaj e, dostupni i ovom odboru. Želim reći da dok mi govorimo, rad se nastavlja i mislimo da je mm, napredak vidljiv u oba sustava. EAS e sustav u ovom trenutku agencija finalizira digitalne specifikacije i isto vrijedi i za ujednačena nacionalna sučelja. Drugo se odnosi na biometrijski sustav tu još uvijek radimo na tome i agencija je potpisala ugovor za provedbu u e, prvom kvartalu 2020. Treći, treća komponenta se odnosi na promjene koje proizlaze iz uredbe o EAS-u. Napravljena je analiza i agencija trenutačno zaključuje pregovore sa podugovarateljem kako bi se pokrenula provedba, a to se očekuje za početak 2020. I četvrta komponenta, no ne i najmanje važna, je e, ažuriranje e, vizualnih informacija mreže i očekuje se da ćemo s time završiti do kraja lipnja 2020. Osim sustava upravljanja, imamo e, savjetodavnu skupinu te e, skupinu za upravljanje programom. Oni će e, upravljati radom, koordinirati radom agencije i suradnjom sa zemljama, članicama i komisijom. Očekuje se da će sustav početi postupak testiranja u zemljama članicama krajem 2020. a potpuna provedba od veljače 2020 očekuje da će sustav upravljati oko 400 milijuna transakcija na 30 tisuća graničnih prelaza diljem Europske unije. Što se tiče ETIAS-a, također napredak je vrlo dobar. Kao prvo, agencija usko surađuje sa Europskom komisijom. Radi se na pripremi delegiranih akata i do sada sve ide prema planiranom rasporedu. Agencija očekuje da će svi delegirani aktovi koji su potrebni za provedbu sustava da se dovrše do e, prvog kvartala sljedeće godine. Zatim agencija također napreduje i sa postupca natječaja, s natječajima i to će uključiti rad na svim elementima centralnog sustava e, ETIAS-a kojeg, treba raditi. Dakle, od usluga i komunikacije te se potrebne infrastrukture. Natječaj će biti e, objavljen u sljedećim tjednima, a s aktivnostima planiramo započeti u drugom kvartalu 2020. Agencija također želi Oprostite što vas prekidam, ali ja vas molim da malo usporite radi prijevoda. Agencija također zapošljava dodatno osoblje. Za ETIAS e, smo već uspostavili i potrebnu strukturu upravljanja i savjetodavnu skupinu koja će koordinirati rad agencija e, zemalja članica Frontexa, Europola i komisije. Očekuje se da će sve biti operativno do kraja 2022. Provedba ETIAS-a i EAS-a e bi trebala biti jednostavna i vidljiva, kao što vidite na ovom slajdu, e, a to je sve dio jedne šire inicijative postizanja veće interoperabilnosti između velikih IT sustava. Ako želimo olakšati provedbu, do, za olakšanje provedbe agencija je pokrenula razno razne projekte i trenutačno je komponenta interoperabilnosti će se, rad, će se razvijati paralelno sa drugim aktivnostima. I tu ćemo uštedjeti od 9 do 12 mjeseci. Istovremeno, trebali bismo shvatiti da su EAS i ETIAS dva velika bloka interoperabilnosti. Dakle, e, potpuna interoperabilnost se ne može dogoditi prije nego što se ova dva sustava ne budu provodila u potpunosti. Na ovom slajdu također vidite da je taj proces iznimno složen, da moramo riješiti jako puno problema i izazova i ja ću ovdje istaknuti tek nekoliko od njih. um, gotovo svaki korak ovisi o pravodobnoj provedbi pojedinih komponenti ovog procesa. O nekim stvarima se još uvijek pregovara. Druga stvar o kojoj ovisim, a koju želim istaknuti, jest e, sljedeći višegodišnji financijski okvir te dostupnost dostatnih financijskih i i ljudskih resursa. I to posebice je važno za prve dvije godine novog programskog razdoblja, budući da mi moramo završiti sa svim aktivnostima i postati u potpunosti operativni. O, o smo već govorili pred e, Europskim parlamentom e, te e, pred predsjednicima. Što se tiče izazova, htio bih istaknuti tri za koje bih rekao da su najvažnije. Prvo je koordinacija, politički nadzor i e, usmjeravanje na središnjoj i nacionalnoj razini. Provedba EASA i EDIASA e, ne bi trebala dakle se zaustaviti samo na operativnoj razini već mora biti prenesena i na političku razinu i to sam i jučer prenio i ministrima na sastanku e, vijeća za unutarnje poslove i pravosuđe. Dakle, ovo nije samo tehnički projekt. Moramo jako pazati na redizajn poslovnih procesa te na edukaciju. U zato što u protivnom stvarni učinak sustava će biti ograničen. Mi smo već uložili određene napore i pripremili smo sveobuhvatan e, program edukacija za zemlje članice i agencija očekuje i podršku ukoliko to bude potrebno. I treći izazov je uključivanje sudionika. Uspješna provedba ovisi o privatnim operaterima poput recimo zračnih prijevoznika i tako dalje i njih također treba uključiti i pripremiti na učinke e, učinkovite provedbe ova dva sustava. I to je e, najveća lekcija koju smo naučili i od drugih zemalja gdje su pokrenute ovakve inicijative. Na kraju, napredak na ove dvije inicijative je dosta dobar, iako stvarno nismo imali puno vremena. E, jako je važno da se sve to dobro provodi i organizira na nacionalnoj razini a Europska unija radi sve što je potrebno kako bi osigurala pravodoban razvoj na središnjoj razini, budući da i o tome ovisi uspjeh. EULISA vrlo konstruktivno surađuje sa Frontexom, Europolom, zemljama članicama i komisijom kako bi se osigurala pravilna provedba oba sustava. Isto tako posebna se pozornost posvećuje provedbi e, odredbi o zaštiti podataka i sigurnosti kako bismo osigurali poštivanje visokih standarda sigurnosti. I na kraju, mi ćemo i dalje biti transparentan partner Europskom parlamentu. I učinit ćemo sve što možemo kako bi e, provedba na središnjoj razini i kako bismo bila primjerena i kako bismo pružili odgovarajuću podršku zemljama članicama. Hvala vam. E, gospodine Garkove na predstavljanju izvješća o, eu iz EULISE. A sada ćemo čuti gospodina Luisa Eusembia Ramosa, zamjenika direktora za kapacitete pri Europolu. Hvala vam. Dobro jutro svima, uvaženi zastupnici Europskog parlamenta. Ja bih također e, iskoristio ovu priliku i rekao da mi je iznimno drago da vam možemo e, izložiti gdje se nalazimo kad je riječ o e, EAS-u i ETIAS-u. Evo možemo nastaviti sa slajdovima. Koja je, zapravo, koja je zapravo uloga Europola u ovom vrlo važnom projektu? Kao što znate, prema našoj uredbi, Europol mora provesti rješenje kojim će se portali, kroz portal pretraživanja ponuditi pomoć zajednici za upravljanje granicama. To je način e, na koji mi možemo pomoći, možemo vidjeti odakle dolaze rizici. Istovremeno, Europol će također imati koristi od ovog važnog projekta, zato što službenici, ovlašteni službenici će imati pristup svim bazama podataka pod krovom Europola. Stoga ovo je doista jedinstvena prilika da surađujemo te da uključujemo dakle i pravosudna tijela i e, granična, to je tijela za kontrolu granica. Naravno to je za jako važno za sigurnost građana. Dakle i da radimo sa e, stručnjacima iz kaznenog područja koji će također u ovome sudjelovati. Europol ima vrlo jasan e, mandat kad je riječ o okviru o interoperabilnosti. Mora uspostaviti sustav kojim će se omogućiti pristup ovlaštenim policajcima za e, kontrolu granica svim našim bazama podatakama. Mi taj sustav zovemo Quest to je kratica. Ovo je zapravo jedno sučelje putem kojeg e, osiguravamo pristup našim bazama podataka. Sve je to predviđeno da bude operativno do 2020. ali mi smo već zapravo završili rad na tom e, sučelju. Tako da mislim da to pokazuje koliko smo mi predani E, programu interoperabilnosti. Mi smo eto se doista potrudili i rezultat toga je da smo e, danas već završili rad na tom sučelju. Jasno je da kada završimo s provedbom, morat ćemo to još morat ćemo ovaj alat još uskladiti, no to neće dugo trajati. Tako da Europol je danas itekako spreman za e, ovaj važan projekt. Ne želim sada ulaziti u detalje arhitekture tog sustava, no siguran sam da znate kako e, to manje više izgleda, no htio bih vam samo pokazati e, kako je Europol doprinjeo programu interoperabilnosti. Evo, na ovom slajdu vidite Dakle, mi smo pripremili e, sučelje Quest. To je glavni alat za povezivanje europskog sučelja pretraživanja, to vam je ova plava, plavi kvadrat na vrhu, te podaci e, koje Europol ima na raspolaganju. Na taj način mi vidimo povezivanje svih tih sustava. Istovremeno, ovlašteni službenici iz Europola će preko europskog portala pretraživanja imati pristup svim različitim sustava, te sustavu EAS, sustavu ETIAS, Eurodacu, te e, SIS-u. Za sada smo završili dakle, s radom na tom tehničkom alatu, ali radimo na ostalim aspektima projekta. S jedne strane, jako je važno osigurati da se projektom dobro upravlja. Gospođa Boli je odlučila uspostaviti savjetodavno tijelo za interoperabilnost kako bi se osiguralo da agencija ima sve potrebne resurse za uspješnost ovog projekta. Istovremeno, u svibnju je uprava Europola usvojila europski putokaz za interoperabilnost. To je zapravo isto što i opći putokaz za interoperabilnost na koje se već obvezala EU-LISA i mi smo te rokove onda prenijeli još i u unutarnje rokove i standarde za agenciju zato što želimo e, biti sigurni da ćemo ispuniti i sve dovršiti do predviđenih rokova. Zatim usko surađujemo sa komisijom, sa Frontexom, sa EULISom. Ovaj projekt interoperabilnosti je jako dobar prijedlog kako komisija i agencije e, zajedno surađuju na ovome. Tako da mi pružamo tehničku pomoć za različite aspekte projekta. Istovremeno želimo pružiti tehnička rješenja i osigurati da svi resursi budu pravilno raspoređeni. I na kraju radimo kako bismo osigurali da pripremimo svu infrastrukturu i budemo spremni za veliku količinu posla koja nas čeka 2022 i veliku količinu transakcija. E, brine nas, zapravo imali smo jako puno posla sa našom cjelokupnom infrastrukturom e, zbog dvije stvari. Prvo, zbog dostupnosti. Dakle, svi sustavi pod e, programom interoperabilnosti moraju funkcionirati 24 sata dnevno. A Europol ima jako dobre sustave za pružanje obavještajnih podataka zemljama članicama, ali naravno e, da smo morali se ipak potruditi i prilagoditi naše sustave. To je ključno zato što jako je važno da imamo još jedan drugi e, podatkovni centar kako bismo imali e, kako bismo pružili tu uslugu kako treba. Zatim imamo još jedan izazov. Naši sustavi moraju rasti trebaju veću snagu kako bismo osigurali da svi e, različiti zahtjevi koji dolaze između ostalog i iz EAS-a i EDIAS-a budu pravodobno obrađeni. To znači da moramo e, unaprijediti našu sadašnju infrastrukturu. Zatim moramo također potpuno redefinirati kako Europol e, radi i kako postupa s informacijama zato što između ostalog moramo biti i usklađeni, to jest da naša rješenja budu usklađena sa uredbom o zaštiti osobnih podataka te sa preostalim e, pravnim okvirima koji se odnose na e, temeljna prava. I na kraju resursi. Potrebna su nam, e, potrebni su nam pravi resursi ako želimo uspjeti s ovim projektima. E, i tu e, zahvaljujem Europskom parlamentu na radu i potpori. 2020. ćemo imati primjerene resurse i veseli me da ćemo imati, to jest da imamo već podršku parlamenta kad je riječ i o sljedećem VFO-u. Tako da, eto, toliko od mene i tu sam ako imate još nekakva pitanja. A sada imamo zadnjeg panelista, pa ću dati njemu riječi, a možete i vi, dragi članovi, uzeti riječ. Sada ćemo saslušati gospodina Fabrisa Leđerija, izvršnog direktora Agencije za Europsku graničnu obalnu stražu. Hvala e, predsjedatelju. Dobro jutro, uvaženi članovi parlamenta, dame i gospodo. Kao što vidite, Radi se o timskom radu u našoj obitelji. Mm, e, imali smo kolege iz EU-lize, iz Europola. E, pa prema tom mm, imali smo ETIAS, a spomenut ću ukratko i sustav ulaska-izlaska. To je timski rad s aspekta naše agencije, Agencije za Europsku graničnu obalnu stražu, e, budućnost jeste da budemo partneri e, sa svim tim agencijama. Te aktivnosti nisu povezani sa krizama, ne govorimo o vatrogascima i tako dalje. Govorimo o svakodnevnom e, poslu. E, jedna centralna jedinica e, ETIAS-a je naš e, centralni projekt. To je dio većeg programa koji sadržava razne komponente interoperabilnosti. Kako se to pretače u svakodnevni rad. Imamo E, ovu centralnu jedinicu ETIAS-a koju moramo izgraditi, ali uz to moramo izgraditi e, pristup e, Europskom graničnom i obalnom timu, moramo izgraditi i pristup glavnom repozitoriju za statističke podatke. Još jedna komponenta je podrška država član, članica i EU lize u sustavu EES, sustav ulaska i izlaska. Kako e, djelovati sa državama članicama na e, e, graničnim prelazima? Kako otkriti višestruke identitete u migranata. Ova centralna jedinica je jedna komponenta, ali to ona ne radi u izolaciji. Projekt, kao što sam rekao, e, njime upravlja odbor. E, ja sam predsjedatelj tog odbora e, Dobili ste i izvještaj e, parlamentu o provedbi ETIAS-a, ali neću to ponavljati. Htio bih vam dati neke podatke o glavnim aspektima napretka rada. E, za vrijeme posljednjeg perioda izvještavanja e, sljedeće su zadaće obavljene od Frontexa. Organizirali smo jednu sesiju za interne dionike – Eh, osnivanje etias će imati utjeca i na naš mandat i na naš rad. Moramo također osigurati da svi shvate mm, eh, funkcioniranje etijasa, njegova sustava i njegovih propisa i što se očekuje od njega. Još jedan važan korak za nas je bio da e, usuglasimo e, tokove poslove EU-lize i to je e, timski rad. Moramo se usuglasiti sa drugim partnerima. Pripremamo i regrutiranje dodatnog osoblja. Imamo radnu skupinu <clears throat> ETIAS-a koja je ustanovljena 1. siječnja 2019. godine Dakle, to je e, terenska radna skupina. Moramo i e, definirati standarde za e, zapošljavanje novog osoblja u centralnoj jedinici. Moramo uh, naći i prostorije koje su adekvatne tako e, da u 2021. imamo prostorije i počnemo testirati e, rad u centrali u Varšavi koje je sjedište naše agencije. Moramo e, izgraditi i naš glavni stožer Imamo sada privremenu centralnu jedinicu, središnju jedinicu, a onda ćemo se preseliti u novu zgradu e, gdje će biti naša centrala. Moramo riješiti razna pitanja, zahtjevi za e, kritičnu infrastrukturu i ne, plan za izvanredne situacije zatim posebne propise koje će ustanoviti zakonodavac. Radimo na pojašnjenju odgovornosti što se tiče e, obrade osobnih podataka. U usko smo vezi sa e, zaštitom osobnih podataka, tom agencijom. Moramo nastaviti e, podršku Europskoj komisiji u razradi delegiranih i e, provedbenih akata što se tiče EU-Lize, a e, podržavamo EU-Lizu inputom taktičkim specifikacijama sustava koje predviđa regulativa. To dajemo EU-Lizi i komisiji a sada podržavamo sve više i države članice. Organiziramo e, razne sastanke za e, pograničnu stražu. E, tu surađujemo sa EULIZom i Europolom. Regulativa ETIAS će imati utjeca i na rad granične straže. Kao što vidite, mi smo e, svakodnevni partneri u svakodnevnom poslovanju. Uključeni smo u usku koordinaciju sa e, EULIZom, Europolom i Frontexom. Imamo koordinacijske sastanke. Identificirali smo nedavno e, potrebu da ustanovimo sustav prijenosa za ETIAS, pa ćemo um, taj Carrier System Center će također biti uskoro organiziran. To će, biti, to će prethoditi uh, u osnivanju centralne jedinice koju sam prije spomenuo. E, imamo i neke rizike, ti su vidljivi u našem izvješću. Prvi je povezan sa usvajanjem legislativnih i tehničkih standarda. To je jedan rizik koji bi mogao imati uticaj na središnju jedinicu. Identificirali smo i potrebe zapošljavanja novog osoblja za tu središnju jedinicu. To je osjetljiva zadaća pa nam tu daje podršku EPSO. E, moramo zaposliti 250 e, djelatnika, e, što nije lagan zadatak u, naročito ako uzmete u obzir ograničeno razdoblje koje nam stoji na raspolaganju. Pa tako trebamo po, podršku EPSO-a. E, identificirali smo također i to da Carrier Assistance Center je potencijalni rizik. Tu se radi o tome kako surađujemo sa industrijom. Mm, to je mm, i prevoznicima. E, mm, naše planiranje na visokoj razini e, naših djelatnosti e, uključuje i e, iznajmljivanje prostorija koje moraju biti na raspolaganju do svibnja 2021. godine. E, tada će početi radom. Moramo e, naše zapošljavanje će biti u dva vala 2021. i 2022. godine. E, to ćemo e, prema informacijama koje smo dobili, taj Carrier System Center će biti funkcionalan u 2022. godini. Ovdje vidite središnju jedinicu. E, spomenuo sam sustav ulaska i izlaska kad je zakonodavac donio propise o tom sistemu nije e, spominjao Frontex. To je bilo 2014. godine, e, dakle jako davno kada to usporedimo sa sadašnjim zakonodavstvom. E, dionici su također pozvali Frontex na suradnju, među njima naravno EU-Liza Naročito e, dajemo podršku e, zajednici e, granične i obalne straže. Vidimo da se interoperabilnost poboljšava kako u ES-u, tako i ETIAS-u. Profili radnih mjesta upravljanje e, graničnom stražom, sve će se to modernizirati. E, ali moramo se za to pripremiti. Pripremiti e, cjelokupnu zajednicu granične i obalne straže. Zajedno s našim mandatom agencije Eh, eh, naš mandat će stupiti na snagu sutra. Imat ćemo više mogućnosti za osposobljavanje. Time smo već počeli zajedno sa Cepolom i Eulizom. Eh, tu je uključeno i istraživanje i inovacije kao i pilot projekti. Već smo započeli s nekim projektima koji će utrti put za nove tehnologije i nove načine e, postizanja rezultata u e, sustavu ulaska, izlaska u državama članicama. E, radi se o tome kako će se opremiti granični prelazi. Mm, komisija CEPOL mm, s nama surađuju cijelo vrijeme, naravno a naročito je ta suražnja važna u trenucima kada se javljaju teškoće na graničnim prelazima. Zaključno bih htio reći da mm, smo govorili o tradicionalnim aspektima Frontexa u ovom odboru kad govorimo o našoj agenciji, sudionici e, više imaju na umu migraciju, nezakonitu migraciju e, kao i aspekte sigurnosti. E, što se toga tiče, naravno mi se i time bavimo. Mm, rizici sigurnosti vezani za kriminalce, E, za strane borce i tako dalje. E, ali moramo e, i olakšati putovanja putnicima koji putuju bona fide. Većina njih su građani Evropske unije. Ako po, usporedite 650 milijuna prelazaka sa sto, e, legalnih prelazaka sa 150 tisuća e, ilegalnih prelazaka onda vidite da se tu moramo zaista potruditi da sve to savladamo. Vidite koji su izazovi pred nama. Upravljanje granicama e, ključ toga e, je prekogranična mobilnost i sigurnost. Hvala lijepa gospodine Leđeri. A sada je vrijeme za e, pitanja. E, dragi članovi, sada možete podići svoje kartone. Gospođa Glekima je prva digla ruku. Hvala lijepa. Hvala vam lijepa na ovim doprinosima. Naravno, cijeli projekt, cijeli sustav je popraćen eh, velikim eh, zabrinutostima. Radi se o privatnosti i eh, zaštiti podataka. Kad stvari pođu krivim putem, onda to ima ogroman utjecaj na pojedince. Imam nekoliko pitanja. Mm, Eh, načelo eh, ograničenja svrhe nije promijenjeno. Kako se to o cijeli sustav eh, kaže da u sustav mogu ući razna tijela u razne svrhe. Kako možemo osigurati da ovo načelo ograničenja svrhe bude zaštićeno i sačuvano? imamo, i klauzule o nediskriminaciji i zaštiti e, temeljnih prava. Nediskriminacija e, e, građani trećih zemalja, njihovo informiranje je neproporcionalno u ovim bazama podataka. Kako možemo izbjeći da E, indirektno dođe do neke diskriminacije protiv tih pojedinaca. Možda može komisija o tome nešto reći. E, kako ćemo e, se osigurati protiv toga. Flagging ima ogromne posljedice kako Eh, osigurati da pojedinci mogu ispraviti ili eh, brisati svoje podatke ako nisu točni. Eh, komisija ima i delegirane akte o tome. Možda komisija može malo pojasniti tu situaciju, koji će biti kriteriji u tim delegiranim aktima i na kraju nadzor i provedba Eh, ovisit ćemo o nacionalnim mehanizmima nadzora, a znamo da su ti kapaciteti ograničeni. Da li će to biti dodatak njihovim eh, normalnim djelatnostima? Kako komisija misli da će to države članice moći savladati i to raditi učinkovito? Hvala. Gospođa Keller ima riječ. Hvala lijepa. Ovo izlaganje je e, bilo vrlo poučno, e, komplementarno. E, imam globalna pitanja. Gospodine Garkov, vaša je tabela bila vrlo zanimljiva, ali i teška za čitanje. Možete li nam reći što je European Search Portal? Što je to, za koga, kako to funkcionira? Da li je to za nacionalna tijela i vlasti? Multiple Identity Detector, e, kako to funkcionira, o tome je govorio i gospodin Leđeri. To je e, zaista važan aspekt. Gospodin, e, govorili ste o provedbenim aktima. Tu imamo i delegirane. Tu ne možemo ništa reći. Možemo li se nadati jednoj prezentaciji o tome? Eh, naročito o izazovima i teškoćama eh, koje, eh, s kojima se suočavamo mm, mm, izaslanstvima. Vi ste govorili o tome hoće li države članice biti spremne za to. Trebamo shvatiti logiku cijele stvari. Gospodin Leđer je govorio o suradnji s drugim eh, strukturama koje su ovdje prisutne. Kako eh, se organizira taj timski rad na europskoj razini, ali i sa nacionalnim tijelima? Eh, imate li zajedničke projekte? Kako to funkcionira? I drugo pitanje za vas. Imate li scenarij, e, spomenuli ste izazove, imate li scenarij za rješavanje kriza? Jeste li spremni za kiber napad, na primjer, ili za neku posebnu teškoću koja bi oslabila sustav koji ste izgradili? Hvala. Gospodin Tudorači ima riječ. Hvala lijepa. Htio bih e, zahvaliti e, panelistima e, što su svi ovdje. Mm, to nam pokazuje kako funkcionira interoperabilnost. Sada vidim po prvi puta da ove agencije i komisije zajedno nastupaju i govore o toj interoperabilnosti. Hvala što ste nam dali e, ovaj uvid u interoperabilnost. Imam tri pitanja. Prvo se tiče sigurnosti. Sa ovim sustavima i sa e, e, višestrukim točkama ulaska granična straža će to imati tu imamo e, povećani rizik e, ljudskog faktora. E, neki od nas znamo kako ti sustavi funkcioniraju i znamo koliko je važna ljudska greška. Ona može biti važnija od tehnološke greške. Kako ćete kontrolirati pristup, logiranje raznih agencija i njihovih djelatnika. svih onih koji će raditi u sustavu, a isto tako i sigurnost. E, govorimo o umjetnoj inteligenciji, imat ćemo novu strategiju upravljanja podacima, e, tehnologija 5G i tako dalje. Imamo toliku složenost kad se radi o digitalnoj sferi i sigurnosti kako ćete osigurati da infrastruktura i softver budu zaštićeni? Mm, to je i pitanje gospodinu Garkovu. Kako se to može certificirati i e, nadzirati? Vidio sam na osnovi ovih tabela koje ste pokazali, vidio sam da ste sada u ključnom trenutku nabave pa vjerujem da će ova sigurnost komponenata biti također važan element. Drugo pitanje, timing, mm, vremenski raspored. Kad pogledamo ovo tabele, vidimo da je to sve vrlo složeno, imamo paralelne razvoje koliko imate elemenata koji osiguravaju situaciju nepredvidivim uvjetima. Govorimo je e, još e, nekim dijelovima ovog pazla koji nedastaju. U Etijasu, u ESS-u, u ess u e u u Koliko imate tu prostora, manevarskog prostora? i koliko računate na spremnost država članica da budu na točkama sastanka kad je to potrebno? Kako je to ugrađeno u sustav? A treće pitanje je osposobljavanje. Osposobljavanje i priprema ne samo vaših djelatnika, e, to je pitanje gospodina, za gospodina Žerija i za Europol spremnost i osposobljavanje djelatnika država članica je u pitanja. E, deset godina nakon početka operacija vidimo da e, imamo djelatnike policije recimo u državama članica koje ne znaju kako sustavi e, funkcioniraju kako se pripremate za trenutak kada će ti sustavi e, startati e, kako bi bili zaista operabilni. Gospođa Ernst ima riječ. Govorit ću na materinjem jeziku. U prvom redu da sam, e, mogu reći da sam za začuđena da 30 godina nakon pada Berlinskog zida i drugih zidova da govorimo opet o jednom novom e, i puno većem zidu. E, tada nisam mislila da bi to bilo moguće. To je za mene e, čudan deja vu. Kao što znate, zeleni podržavaju interobernabilnost policijskih snaga. E, to je vrlo dobro i u suzbijanju terorizma, ali ono što mi ne podupiremo je e, uska povezano s migracijama. To mi odbijamo ovako kao što je to ovdje predstavljeno. Imam nekoliko pitanja, međutim, logično. Rekli ste na početku, komisija je to rekla, koherentno sa drugim sustavima, tu je još nešto otvoreno. Možda možete nešto dodati što je to otvoreno, što treba dovršiti u koherentnosti e, ovih sustava. Druga stvar, to je e, spomenula i gospođa Strik E, zaštita podataka e, kako su organizirani e, zaštitni mehanizmi osobnih podataka. Države članice razlikuje se u provedbi. Tu fali i sredstava. Što treba popraviti? Što očekujete od, od država članica? koje će mehanizmi osigurati te popravke koji je uzrok ovih velikih razlika u razvoju tih djelatnosti. I treće, što mi je naročito važno, e, što košta, koji su troškovi e, cjelokupnog sustava kako je sada uveden osposobljavanje, daljnje obrazovanje i tako dalje. E, koja su sredstva na raspolaganju? Što tu planira komisija, a što će doprinijeti države članice? Evo, što će morati snositi države članice u pogledu troškova? Hvala. Izvolite. Hvala vam lijepa. Prije svega i ja želim naglasiti kako je ovdje riječ o važnim politikama. Sustav ulaska i izlaska tiče se općeg prikupljanja informacija o svima koji putuju. Dakle, to je nediskriminatorni sustav i e, mislim da e, se ne poštuju e, kriteriji iz mišljenja parlamenta o sustavu PNR za koje dakako dobro znate. Kada je riječ o sustavu ETIAS tu se postavlja pitanje Hoće li on biti diskriminatoran? Znamo da je u SAD-u takav sustav se e, pokazao upravo takvim, pa po našem mišljenju on nikada nije trebao niti biti uveden. E, kada je riječ o e, povjerljivosti i razlikama u povjerljivosti pojedinih nacionalnih sustava, možete li nam reći u čemu se sastoje te razlike? A zatim kada ste rekli da je E, šifriranje možda dio odgovora, znači li to da još ne postoji odluka o tome hoće li podaci biti šifrirani, jer meni se čini da je samo po sebi razumljivo da oni trebaju biti šifrirani. I zatim što se tiče tog popisa za posebne provjere, takozvanog watch list unutar e, sustava. Zanima me tko će biti u tom sustavu. Zanimalo bi me e, nešto više o tome. Hvala. Gospodin Lerners, izvolite. Hvala vam lijepa, zahvaljujem e, i ispričavam se što sam zakasnio na početak ove rasprave. Nisam se namjeravao javiti za riječ, ali sad kad sam čuo o portalu za pretraživanje i sličnim stvarima, evo to su mi veoma zanimljive stvari. E, posjetio sam prvi puta EU Lisu u Strasburu i kad dođete u taj bunker, podrum kako god ga želite nazvati, vidite sve te servere koji se nalaze centimetar jedan od drugoga, a nisu međusobno eh, u stanju komunicirati jer su izgrađeni za potrebe različitih eh, ciljeva, različitih politika, e, pod nadzorom su različitih glavnih uprava i tako dalje. E, pokušao sam ljudima u svojoj zemlji objasniti što smo zapravo interoperabilnošću postigli i onda su mi rekli ne bravo, nego su mi rekli pa kako to da to nije riješeno još davno prije. Dakle, ljudi jednostavno očekuju da mi imamo međusobno operabilne sustave, sustave koji međusobno mogu komunicirati. A kad govorimo o poveznici sa ljudskim pravima, e, tu je to iznimno važno da e, imamo zaštićene podatke, da ne mijenjamo pravila o e, pristupu podacima i svaki puta je parlament upravo to tražio. Tražio je da se poboljša pristup podacima, odnosno zaštita podataka. Iznimno mi je drago što su sve agencije danas ovdje zajedno, to je jasan znak e, kako ćemo se riješiti tog pristupa koji se temelji na silosima koji međusobno ne mogu komunicirati i e, drago mi je što provedba ide u pravom smjeru. I mi u parlamentu moramo odraditi svoj dio posla. Neki su već spomenuli da imamo amandmane vezane uz ETIAS i ECRIS. Sljedeći ponedeljak ćemo također čuti prezentaciju u odboru LIBE i onda ćemo napokon početi raditi na tom pitanju i pozabavit ćemo se ovdje u parlamentu cjelovito s tim pitanjem, iako smo naravno svjesni vremenskih rokova. I na kraju jedno pitanje, jer još do sada nisam postavio pitanje. Kada je riječ o proračunu, prije nekoliko tjedana čuli smo da postoje problemi s proračunom ne toliko u punom iznosu nego kada je riječ o e, vremenskom slijedu, dakle kada će koja svota biti na raspolaganju u kojoj fazi provedbe u e, pojedinoj agenciji, dakle u različitim fazama pojedine agencije trebaju više sredstava od drugih e, i zato bi vas povjerenič htio pitati je li to riješeno ili možda E, dakle, znamo da je važno također i zaposliti dovoljan e, broj djelatnika. E, kada govorimo o sustavu ulaska i izlaska, uvijek kažemo određeni broj djelatnika biti će raspoređen na tu zadaću, onda za sustav ETIAS ljudi će biti raspoređeni na tu zadaću. Ako to samo budemo radili na bazi projekata, kako će to utjecati na vašu agenciju, dakle na LIS-u. E Imate li dovoljno osoblja za sve te zadaće? Hvala vam lijepa. zastupnica Štatler, imate li vi još neko pitanje? Ne? Dobro, evo onda riječ ponovno imaju panelisti. Imamo četiri panelista. Molim vas tri minute e, za svakoga kako ne bismo e, prešli vrijeme za sljedeću točku e, dnevnog reda gdje također imamo izvršnog e, direktora Frontexa kao glavnog e, govornika. Evo, možda gospodine Sulon, možemo krenuti od vas. Izvolite. Hvala vam predsjedatelju, hvala vam na svim pitanjima. Teško ću na sva odgovoriti u tri minute, ali pokušat ću. Prije svega kad je riječ o pravu pristupa i ograničenjima. U svakoj uredbi jasno je navedeno koje tijelo ima pravo pristupa sustavu za koju svrhu. Mi to provodimo na taj način da je to sve dosljedno, dakle svaki krajnji korisnik, svaki operater imat će pristup samo onome čemu može imati pristup na temelju uredbe. Dakle, definiramo e, profile korisnika za svako tijelo, ali i za svaki sustav i to činimo na temelju odredbi uredbi. E, zatim pristup sustavu se temelji na e, onome što je potrebno znati. Dakle, ako je riječ samo o onima koji provjeravaju putne isprave, oni će moći pristupiti onim dijelovima sustava kako bi mogli provjeriti putne isprave. Drugi operateri imat će drugu vrstu pristupa, moći će pretraživati nešto u sustavu. Dakle, to je također definirano sa odgovarajućim ograničenjima i mogućnošću pristupa i informacijama na temelju funkcije pojedinog sudionika u sustavu. Dakle, postoje odgovarajuće odredbe koje ograničavaju prava pristupa, ali njihova je svrha i zaštita podataka koji se nalaze u sustavu, eh, te također postoji E, pravo pristupa e, nositelja podataka, e, dakle on može zatražiti da sazna koji podaci postoje u sustavu o njemu, može zatražiti brisanje podataka i tako dalje. Mogu vas podsjetiti da će oba ova sustava sadržavati čitav niz alata koje će sami putnici imati na raspolaganju, dakle oni će moći znati kakvo je stanje u sustavu, kakvo je, kakav je status odobrenja za putovanje, znači koliko dana još mogu se zadržati i tako dalje i tako dalje. Dakle, moći će e, točno znati mogu li putovati u Europskoj uniji ili ne, e, sukladno pravilima o najduljem mogućem boravku. Kad je riječ o sigurnosti i ljudskom faktoru, u sustavu ulaska i izlaska i sustavu ETIAS imamo jedan nov pristup u pogledu korištenja sustava. Ovim sustavima mi omogućavamo interakciju s korisnicima, osobito sa graničnom stražom i ograničavamo potrebu da granična straža unosi informacije u sustav. Dakle, svaki put kad oni nešto budu trebali, e, jasno će sustav zatražiti od operatera, odnosno od granične straže, da e, unesu nešto i pratit e, će ih, odnosno upućivat će ih što točno mogu učiniti. Dakle, pružat će im nužne informacije u odgovarajućem trenutku kako bi oni mogli donijeti odluku i na taj način će se ujedno i ograničiti mogućnost ljudske pogreške kod korisnika sustava. Kad je riječ o proračunu koji je potreban za sustav, mi imamo financijska izvješća povezana sa oba sustava, e, ali također pomažemo i e, graničnoj straži, osobito na kopnenim granicama, kako bi se olakšao prelazak granice kroz provedbu automatiziranih graničnih e, kontrola E, i to putem amandmana na Schengenski granični kodeks koje su usvojeni paralelno sa usvajanjem uredbe o sustavu ulaska i izlaska. Hvala vam lijepa. Sada riječ ponovno ima gospodin Garkov kako bi odgovorio na postavljena pitanja. Hvala vam lijepa i ja ću pokušati govoriti tri minute kada je riječ o zaštiti privatnosti i zaštiti podataka. E, imamo zaštitne mehanizme u uredbama i njih agencija u potpunosti primjenjuje tijekom uvođenja ovih sustava. Provjeravamo stalno jesu li ti zaštitni mehanizmi dovoljno učinkoviti. Kad je riječ pitanje o sp u to je pitala zastupnica Keller. ESP će omogućiti pristup informacijama koji će biti učinkoviti, ali se neće promijeniti pristup, odnosno pravo pristupa informacijama. Dakle, time se ne otvara e, pristup svima, nego oni koji imaju pristup moći će učinkovitije doći do informacija koje su im potrebne. E, MID je također važan dio sigurnosne arhitekture jer će e, spriječiti e, više struku krađu identiteta kakva se događala u prošlosti. Nacionalna koordinacija postoji, imamo programsko upravno vijeće za ETIAS, imamo i savjetodavnu skupinu eh, koja prati provedbu eh, Frontex i Europol e, su ovdje danas s nama zajedno s kolegama iz komisije. E, dakle, doista imamo odgovarajući sustav koordinacije. Priprema za kibernapade, da, to naravno shvaćamo veoma ozbiljno. Sigurnosne specifikacije su uključene u specifikacije sustava i Također je komisija pripremila e, model sigurnosnih zahtjeva, to je ono što ćemo tražiti i od partnera na nacionalnoj razini. Evo, nadam se da sam time uspio odgovoriti na pitanja e, gospodina Tudorakea. Kada je e, riječ o sigurnosti, dakle specifikacije su uključene u sustav, imamo određene zahtjeve, a naravno pristup i razmjena informacija radit će se putem e, kriptiranih, odnosno šifriranih e, načina komunikacije. Vrijeme je iznimno važno, postoje politički rokovi, ali postoje i trenuci kada pojedine uredbe stupaju na snagu. Dakle, sve naravno ovisi e, i o e, državama članicama, ovisni smo o njima. Ako sve budemo spremno na središnjoj razini, ako postoje države članice koje ne prate raspored, morat ćemo čekati sve dok i zadnja od njih ne bude spremna. Kad je riječ o izobrazbi, zajedno sa Cepolom i Frontexom e, pripremili smo paket za obuku vezan uz e, E, sustav ulaska i izlaska i e, krenut ćemo operativno s tom izobrazbom kroz metodu Train the Trainers, odnosno izobrazbu instruktora u 2021. godini. E, što se tiče zaštite podataka, već sam govorio o tome, to je nešto što je uključeno u sistemske specifikacije i e, naravno potrebno je provoditi sve mjere zaštite podataka. Države članice moraju se usredotočiti na poboljšanje poslovnog procesa. Tehnička priprema je jedna stvar, ali ono što je važno za države članice jest e, kako ove nove sposobnosti koje će im pružiti sustav ulaska, izlaska i ETIAS uključiti u svoj operativni rad. Što se tiče proračuna, mogu samo reći reći da u ovom trenutku e, provodimo oba sustava na temelju dodijeljenog proračuna. E, gospodin Lenard je pitao također o proračunu. E, što se tiče novog višegodišnjeg financijskog okvira, biti će nam potrebna sredstva u početku programskog razdoblja, u razdoblju 2021. Dakle, mi tada moramo finalizirati E, ove sustave, razgovaramo o tome e, s kolegama, cijenit ćemo i potporu parlamenta kada se bude raspravljalo o novom e, višegodišnjem financijskom okviru. Biti će nam potrebna neka dodatna sredstva u novom VFO-u kako bismo mogli provesti sustave EAS, ETIAS i sustav interoperabilnosti. Imamo naravno veći operativni trošak e, mreže zbog povezivanja sa svim državama članicama, Eurodac i ostalo će biti uključeno u novu arhitekturu. E, hvala vam lijepo. A sada gospodine Eusebio Ramos u ime Europola. Izvolite vaši sažeti odgovori na postavljena pitanja. Hvala vam lijepa, zahvaljujem e, zastupnicima, odgovorit ću odmah na vaša pitanja. Kada je riječ o akreditaciji mreže Europol, mi u ovom trenutku koristimo tri vrste akreditacije. Imamo pristup našoj operativnoj mreži, to je osnovna razina zaštite, zatim imamo pristup putem mreža e, Europske unije i putem povjerljive mreže Europske unije. To su tri dakle razine akreditacije i ovisno o vrsti podataka i sigurnosnim e, zahtjevima vezanim uz te podatke. Pružamo pristup e, trećim stranama ili državama članicama kroz različiti sustav akreditacija. dakle sa strane Europola i sa strane država članica imamo usklađene sustave akreditacija e, Europol pruža samo pristup na razini mreže BPL, ako država članica ima samo sustav BPL. Dakle, u svakom slučaju e, mi e, uvijek pružamo e, pristup na onoj razini koja odgovara sigurnosnoj razini koja postoji na državi članice. Dakle, s obje strane sigurnosna razina mora biti usklađena. E, komisija i agencije također rade na izradi provedbenih i delegiranih akata, kao što je to već rečeno. I kada je riječ o šifriranju, koristimo šifriranje za našu ograničenu mjeru, e, mrežu i povjerljivu mrežu, e, dakle ti zahtjevi su ispunjeni šifriranjem. Međutim, nije riječ o šifriranju samih podataka, nego o šifriranju pristupa, odnosno mjera. A što se tiče samih podataka, to ćemo riješiti provedbenim i delegiranim aktima. Razmotrit ćemo sve zahtjeve i pratiti savjete koje ćemo dobiti od komisije i od Europskog nadzornika za zaštitu podataka. I na kad, kad je riječ o toj watch listi, odnosno o popisu e, sumnjivih e, osoba, dakle na toj na tom popisu imamo najmanju e, nužnu količinu informacija. To svrha je da Imamo tu podatke koji nisu u drugim bazama podataka, a vezano uz one osobe koje mogu biti od interesa za e, granične kontrole ili za e, kaznene progone. Hvala vam lijepo i sada gospodin Leđeri, izvolite. Odgovor ću na pitanju e, o krizama E, kao što je rekao kolega Garkov, e, imamo pojačanje sustava e, to, to radi EU Liza i komisija. Ali općenitije govoreći, rad u Frontexu također radi na osiguranju sigurnosti sustava u slučaju kiber napada E, e, imamo plan za krize. Mi tu surađujemo sa komisijom i e, drugim tijelima na tom planu za krize. I isto tako radimo na fizičkoj sigurnosti zgrada. Sada proučavamo je li imamo kritičnu strukturu ili ne E, slijedimo nacionalne propise o sigurnosti. E. Kako se radi timski rad? Ne samo među agencijama, već i među državama članicama. Kao što ste shvatili, e, to smo već i rekli, imamo radne skupine, više manje tehničke, u tom tu je predstavljen Frontex i druge agencije Frontex je tu uvijek prisutan. Također smo stvorili jednu skupinu na visokoj razini e, kako bismo uključili i donositelje odluka na području zaštite granica mm, e, kako bi se shvatilo o važnost etias i sustava ulaska izlaska. Tu radimo zajednički sa komisijom, Europolom i drugim agencijama. Sastajemo se redovno dvije ili, dva ili tri puta godišnje. Prije nekoliko mjeseci sam počeo briefinge e, sa agencijama kako bi e, svi znali što radimo. E, surađujemo stalno sa nacionalnim e, tijelima. Još jedno pitanje, što očekujemo od država članicama? Od država članica? O, tijela koja su zadužena za zaštitu granica na nacionalnoj razini do sada nisu bili E, dovoljno uključeni. E, ne radi se samo o osposobljavanju, već i o cijeloj metodi rada. Očekujemo od država, od država članica e, da ne budu samo tehnički opremljene, već da obrazuju, osposobljavaju svoje djelatnike. A što se tiče edukacije u zemljama članicama, da vidimo da će to biti jedan od izazova i to smo shvatili i u komisiji, posebno kad je reč o sustavu ES. Iskoristit ćemo mandat agencije da educiramo ne samo naše granične službenike, ali i na, mi ćemo imati i naše članove stalnih e, snaga, tako da tu ne govorimo o službenicima e, samo zemalja članica, već ćemo mi imati i naše vlastite e, granične službenike. A, jako je važno da ih se educira kako bi svi znali koristiti tu, svu tu tehničku opremu i naravno pomoći ćemo i našim kolegama iz zemalja članica na terenu. Hvala. E, imali smo jako puno tema, tako da smo prekoračili vrijeme koje smo imali na, e, na tu temu. Ali dobro, s nama je e, Fabrice Leđeri, gostujući govornik za sljedeću točku ove ovog dnevnog reda i on će nam govoriti upravo o europsko, europskoj graničnoj i obalnoj straži. Izvolite. We're gonna give just a couple of minutes of break. A, e, zapravo samo imamo nekoliko trenutaka e, pauze. Evo, jedan trenutak pauze.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 Okay, now we go. Thank you, Monsieur for your availability today. Hvala vam, gospodine Leđeri. Ja samo molim sve ostale da budu e, ili tiho ili da napuste dvoranu kako bismo mi mogli nastaviti sa sastankom i sa našim dnevnim redom. Imamo još nekoliko točaka na dnevnom redu. E, imali smo predviđenih sat vremena za ovu točku, no nećemo u tome uspjeti zato što smo prekoračili vrijeme s prethodnom temom. Tako da neće ova biti tema tako dugačka zato što ćemo morati ostaviti nešto vremena i za, i za sljedeće točke. Dakle, ovo je točka o provedbi nove uredbe o Europskoj graničnoj i obalnoj straži to mi zovemo i dalje Frontex, no e, ime je promijenjeno, promijenjen je mandat, područje djelovanja i sama srž. Mi smo sudjelovali u toj tranziciji Frontexa koji je postao Europska granična i obalna straža. E, riječ je o vrlo važnoj uredbi I zbog toga nam je iznimno drago da danas imamo priliku razgovarati sa izvršnim direktorom te goleme agencije. O kapacitetima, o e, osoblju, proračunu i području djelovanja. Sve ono što interesira odbor LIBE. Fabrice Ležeri, molim vas da nam izložite posljednje razvoje vezane uz ovu agenciju. Ponovno vam želim dobrodošlicu i predlažem da pokušate možda malo skratiti vaše izlaganje kako bi e, zastupnici imali vremena za postavljanje pitanja te kako biste vi onda imali vremena za E, odgovore, a i kako bismo na kraju krajeva imali priliku završiti e, sa još jednom točkom dnevnog reda koja slijedi nakon vaše. Hvala vam, gospodine predsjedavajući, uvaženi zastupnici, želim svima dobro jutro. Kao što znate, nova uredba o Europskoj i graničnoj obalnoj straži stupa na snagu sutra. I kao što znate, već smo krenuli sa pripremama posebno sa rasporedom stalnih snaga, europskih stalnih snaga od 1.1.2021. Znate da smo se s komisijom dogovorili o planu, o zajedničkom planu. U tom je planu opisan zadatak te što treba učiniti, vremenski rokovi, te zaduženosti. Naravno, o nekim će odborima predsjedati komisija, no u većini slučajeva je riječ o provedbenim mjerama koje treba osvojiti e, uprava agencija na prijedlog izvršnog direktora. usredotočit ću se na najbitnije aktivnosti koje smo do sada već dovršili. Kao prvo, od ljeta prošle godine, to jest ove godine, Usko surađujemo sa nacionalnim snagama i to posebno sa zapovjednicima obalne straže ili drugih e, nacionalnih e, nadležnih tijela koja su zadužena za upravljanje granicama, bilo na kopnu, na moru ili u zraku. Jako je važno da možemo zajedno s europskim institucijama surađivati, ali i sa zemljama članicama. E, govorimo o Europskoj graničnoj i obalnoj straži koju čine nacionalne snage plus agencije. Mislim da je ovo vrlo važan koncept kojeg valja imati na umu. I zapravo to je više od koncepta, to je stvarnost i to na nacionalnoj razini. Radili smo i na novom operativnom konceptu o tome kako ćemo koristiti te trajne snage. Radimo trenutačno na pripremi kataloga usluga koje će e, agencija moći pružati zemljama članicama. Te usluge mogu ići od podrške na graničnim prijelazima do e, podrške u nadzoru granica, e, podrška u aktivnostima vraćanja, posebice o, kad je riječ o nasilnim, to jest prisilnim e, povracima i dobrovoljnim. Isto tako razmišljat ćemo i o mogućnosti da e, razmjestimo naše snage i u treće zemlje. Ono što je kratkoročno bitno jest da uspješno dovršimo postupak zapošljavanja. E, pokrenuli smo prvi dio 23. listopada. Tada smo objavili oglas za um, radna mjesta. 700 do 800 uh, službenika će biti uh, zaposleno do kraja ožujka. Rok za podnošenje prijava je 16.12. radit ćemo još više. Mora, e, to ćemo raditi sa jednom e, stručnom tvrtkom iz područja komunikacija kako bismo osigurali da komunikacije doista budu, da ta informacija doista bude proširena. Jako je važno da imamo povjerenje jer zemlje članice moraju e, vjerovati nam, to jest imaju ti povjerenja da ćemo zaposliti prave ljude. A i građani moraju imati povjerenja u nas. To su ljudi koji će e, proći kroz našu obuku koja će trajati šest mjeseci i očekujemo da će ta obuka početi 1. svibnja e, sljedeće godine a raspored snaga, razmještanje snaga će početi od 1.1.2021. Isto tako, mm, pazimo i na posebne profile zaposlenika, te na funkcije koje mogu obnašati. Na primjer, e, službenici za obalnu stražu, za povratak, za nadzor granica, za analizu rizika i tako dalje i tako dalje. Tako da to su vrlo raznovrsne, to su vrlo raznovrsni stručnjaci jer kad kažete obalna straža ili granična straža, to nije dovoljno, to je previše opširno, trebate ipak imati malo specifičnije vještine. E, o tome ćemo se dogovarati sa e, zemljama članicama. Pre Pripremili smo i novu metodologiju za ocjenu, to će usvojiti uprava čim e, uredba stupi na snagu. Dakle, morat ćemo ocijeniti e, ranjivost te Isto tako ćemo e, raditi i na evaluaciji instrumenta iz Schengena, to zajedno s komisijom. Isto tako radimo na pripremama za model rasporeda te za način financiranja. Sada moramo razmišljati o europskoj stalnoj, stalnim snagama, tako da ne možemo više koristiti model koji smo do sada koristili, tada se dakle govorilo o pojedin, e, o razmještanju pojedinaca koje bi dale zemlje članice, a sada ćemo imati čitave skupine. I to će naravno značiti da agencija mora osigurati i određenu logističku podršku. Zato što ako razmještamo na stotine, na tisuće e, granične i e, pripadnika granične i obalne straže, sigurno tu ne govorimo o pojedincima koji će tražiti hotel za vlastiti smještaj. Tako da moramo voditi računa o tim logistikama, o svoj toj logistici. To također znači e, da si možemo dopustiti neke uštede. I to je također dobro. Isto tako bih želio reći da radimo na budućoj uniformi za kategoriju broj 1 osoblja, agenti EU će po prvi put u povijesti nositi europsku uniformu. Sada radimo na prvim e, skicama. Moramo taj prijedlog pokazati komisiji. I naravno trebamo pozitivan e, odgovor komisije prije nego što to pošaljemo upravi agencije. Također prikupljamo stručnjake za oružje zato što smo svjesni da je korištenje oružja iznimno, iznimno osjetljivo područje. To je osjetljivo zbog čitavog niza razloga, pravnih razloga. Možete zamisliti da su pravni režimi vrlo složeni i da se razlikuju od zemlje do zemlje. Stoga moramo osigurati da sve jako dobro razumijemo. Isto tako moramo razmišljati o mobilnosti snaga te kako će se prenositi e, oružje naših snaga. Zato sada prikupljamo stručnjake i želimo imati najbolje prakse i najbolje standarde. Kao što možete zamisliti, e, pravilnik o osoblju EU i e, zakoni EU do sada nisu to regulirali jer do sada nismo imali zaposlenike koji su imali pravo nositi oružje. E, surađujem sa e, upravom, pogotovo općom upravom za osoblje, zato jer pokušavamo zajedno definirati e, standarde i vidjeti gdje su nam još potrebne provedbene mjere. Na primjer, potrebne su određene vrste testova i to smo naravno predvidjeli zato što ne možemo imati pravosudne službenike koji neće E, koji neće proći uobičajene psihološke testove koji su e, zapravo dio postupka zapošljavanja u brojnim zemljama članicama. Tako da sada radimo na nečemu što je doista povijesno i što do, čega do sada nije ni bilo. Eto, tu smo i spreman sam odgovoriti na vaša pitanja ako e, ih imate mislim da je najbolje da zaključim sada. E, e, mi zapravo uspijevamo ispoštovati naše rokove, iako su oni e, stvarno dosta kratki, ali stvarno ne smijemo usporiti sa provedbom. Hvala vam, gospodine Leđeri. Bili ste stvarno brzi i mm, kraći od onoga što smo očekivali. A sada da čujemo pitanje. Pitanja. gospođa Heštatler, izvolite. Hvala. Hvala gospodine Leđeri na ovom, ovom izlaganju. Da, e, dobra e, agencija, operativna agencija je naravno ključna ako želimo imati operativan Schengen. Dvije su stvari bitne. Da imate snažan e, mandat i da imate primjeren broj zaposlenika. Također hvala vam što ste naglasili da vam je potrebna kvaliteta. E, spomenuli ste šest mjeseci obuke. Spomenuli ste da je u tijeku i prvi postupak zapošljavanja do 16. prosinca, ako sam dobro shvatila. Dakle, gospođa e, von der Leyen je rekla da želi imati 10.000 službenika do 2024. To je bolje nego 2027. dakle prijašnji rok, e, no još uvijek ja smatram da bi to trebalo biti i ranije. Dakle, moje pitanje, koliko službenika možete smatrati da ćete zaposliti u ovom prvom krugu zapošljavanja do prosinca i koliko onda u drugoj polovini godine, o, pardon, u drugom dijelu. I drugo, od tih 10.000 ljudi, Imate li jasan plan koliko bi ih, koliko bi ih trebalo doći iz zemalja članica, a koliko će ih zaposliti direktno Frontex? Jer mislim da je jako bitno da zemlje članice e, važno da znaju kako će se to podijeliti. Hvala vam. Sada gospođa Keller. Evo, u skladu sa ovim pitanjima koja su već e, postavljen, E, ja ću zapitati nešto o zapošljavanju u djelatnika. Gdje će oni biti smješteni? Mm, hoće li oni e, posjećivati redavno neka mjesta? Hoće li biti raspoloživi u slučaju krize? Hoćete li tu biti fleksibilni? E, imali smo deset tisuća u planu E, obalne i granične straže. E, kojim ćete ritmom ići u tom zapošljavanju? Gospođa Volas. Ja, vielen Dank für... Hvala lijepa na ovom izvješću i na vašem radu. E, opet odmah ću preći na stvar. Frontex ima i načelo zaštite ljudskih prava. E, to je e, gotovo nemoguća zadaća e, zaštita granica s jedne strane, a s druge strane očuvanje ljudskih prava. Kako se to odražava u osposobljavanju djelatnika? kako eh, Evropskoj uniji to može uspjeti. Do sada to nije uspjevalo, ta zaštita ljudskih prava s jedne strane, a to zapravo dugujemo Evropskoj uniji. Hvala. Gospođa Strik. Hvala vam. Hvala vama, gospodine Leđeri. Dakle, ja Mene e, zanima posebno e, dužnost e, službenika zaduženih za temeljna ljudska prava. Znamo da se čuju slučajevi o nepravilnostima na našim granicama, ali i na vanjskim granicama. Dakle, treba nam neovisno praćene, praćenje ljudi koji su vrlo stručni za područje ljudska prava. To je strašno važno, pogotovo s obzirom na to da eh, je vanjskom svijetu često nedostupno to što se događa na granicama. Čuli smo da eh, trenutačno postoji oglas za radno mjesto, dakle službenika za eh, temeljna ljudska prava. I meni je, moram priznati da sam bila iznenađena zato što imamo takve ljude. Ona je povjerenica za ljudska prava, znamo da je, znamo da ima jako dobre kvalifikacije sve to stoji e, i u novoj uredbi. I baš sad u ovom trenutku kada se Frontex širi i širi svoje kapacitete, trebali bismo se osloniti na iskustvo e, koje trenutačno imamo kroz ulogu službenika za e, temeljna prava. Možete li nam objasniti zašto u ovom trenutku, zašto je baš sada u ovom trenutku Frontex odlučio otvoriti to radno mjesto za nekog drugog službenika za temeljna ljudska prava i da li se slažete da se traži neovisan stručnjak a što se tiče postupka vidimo da direktor Frontexa ima vrlo veliku ulogu u postupku odabira službenika za temeljna ljudska prava. To je dosta upitno s obzirom na neovisnost. Vidimo da Frontex e, radi dakle popis kandidata. Zanima me kako je to povezano sa zahtjevom za neovisnošću. I na kraju moje posljednje pitanje. Zapošljavanje onih koji će pratiti poštivanje ljudskih prava. Kao što znate, parlamentu je to jako bitno, jako puno toga treba pratiti i vidimo na planu e, Frontexa da je to predviđeno tek za kraj sljedeće godine. Možete li nam objasniti zašto se već nije krenulo s tim postupkom? Hvala vam gospođo String i hvala vam što ste postavili baš to pitanje o e, službeniku za temelja ljudska prava te za nadzornicima. Ja sam sam to htio postaviti. I još bih dodala još jednu stvar. Ne znam imamo li ovdje predstavnika komisije, ali htjela bih čuti i mišljenje komisije o trenutačnim zahtjevima za radno mjesto, te o samom postupku. Pa da, komisija bi trebala biti prisutna, inače jesu. Jeste li ovdje? Ako niste, Žao mi je. Vidim da su mm, na nekim mjestima na kojima inače sjede predstavnici komisije, da nisu baš spremni za odgovor. Dobro, to je u redu, ali molim vas da nam svakako pošaljete odgovore pisanim putem, zato što je to itekako bitno. E, gospodin Kudorač, izvolite, vi imate e, riječ. Hvala vam o ovom izlaganju. Ja znamo naravno da je ovo jako e, važno i operativno gledajući, a i razvoj Frontexa, to je širenje Frontexa je simbol uh, tješnje suradnje unutar Europske unije. E, stoga se nadam da ćemo vas i češće viđati u Libeu ili u radnoj skupini za Schengen te da možemo češće s vama razgovarati, da nas možete ažurirati o tome kako se napreduje s planom. Govorili ste o osoblju, o zapošljavanju, te o tome da ste nagovorili EPSO da vam pruži pomoć. To je stvarno bitno. Mislim da vam to itekako može pomoći u upravljanju e, sa velikim brojem osoba koje morate zaposliti. A što je sa imovinom? kako stojite po tom pitanju. U novom mandatu e, Frontex će imati značajan operativne, e, značajne operativne kapacitete. I zanima me da li razmišljate o idejama operativnih centara. Jeste li to uključili već, jeste li razmišljali o mogućim lokacijama za otvaranje takvih e, centara? Mislim da je to također povezano sa imovinom jer jednom kad krenete kupovati e, brodove i avione morate znati gdje ćete ih i pospremiti. Mislim da više nema pitanja. Jesam li u pravu? Je li to u redu i za vas, gospodine Leđeri? Izvolite. Hvala vam. Dobro, početi ću sa pitanjima koja se odnose na temeljna ljudska prava. Kao prvo želim vas osigurati da će osoblje naših stalnih snaga biti educirano i na temu temeljnih ljudskih prava i na tome ćemo raditi i u budućnosti. Što se tiče oglasa za radno mjesto za službenika za temeljna ljudska prava, prema propisima trenutačno imamo zamjenika službenika za temeljna ljudska prava i to je točno što ste rekli. Jako je važno da se zapošljavanje četiri nadzornika za poštivanje ljudskih prava ubrzo što je više moguće. Oni moraju biti prisutni na terenu i pratiti što se događa na terenu. Prije e, izbora smo već e, razgovarali o tome u Libeu i često smo govorili o tome da bi trebalo povećati broj tih službenika Eh, ja sam eh, od 2015. povećao taj proračun 10 puta. No sada vidimo da eh, govorimo o potpuno novom opisu posla, dakle govorimo o, o, korpusu od 10.000 snaga. Stoga je zakonodavac odlučio da 40 nadzornika da će izvještavati samo službenicima za temeljna prava. To je posebna neovisnost tih nadzornika. No, ako želimo da ti službenici budu službenici za izvještavanje, kako ih zovemo u uredbama Europske unije, e, to je dakle upravljačka razina, što do sada nije bio slučaj. Zbog toga sam ja e, predložio dakle u planu radnih mjesta agencije dakle e, da se ažurira taj plan i da ta osoba ima e, upravljačke funkcije i na taj način e, će to biti usklađeno sa propisima, sa uredbom Europske unije. I ta će osoba morati imenovati ili dati prijedlog za zamjenika službenika za temeljna ljudska prava, a moramo krenuti i sa zapošljavanjem 40 nadzornika za poštivanje temeljnih ljudskih prava. No, ako želimo da to bude moguće, moramo dati ljudima određeni platni razred te upravljačke e, razine. Do sada to nije bilo to tako. Razlog za sve to je da moramo unaprijediti cijelu tu službu, cijeli taj ured kojeg će voditi službenik za temeljna ljudska prava, te 40 nadzornika koji će biti razmješteni na terenu, će biti službenici tog ureda. Neće raditi u sjedištu, najveći dio vremena će provoditi na terenu, plus još 10 osoba koji već sada rade u tom uredu. Ukupno govorimo o 50 zaposlenika za ured za temeljna ljudska prava. Ako to usporedim sa prosječnom e, veličinom odjela u Frontexu, ovo je definitivno e, razina, upravljačka razina. Nije to više situacija kad je e, službenik za temeljna ljudska prava imao jednog asistenta i održavao po jednu obuku. Tako da, eto, to su tražili zakonodavci. Eh, jasno nam je da su rokovi kratki. I ako želimo ubrzati koncept tih 40 nadzornika za temeljna ljudska prava koji će biti razmješteni po terenu, pokrenuo sam jedan pilot projekt sa Agencijom za temeljna ljudska prava Vidjeli ste, to jest čuli ste kako surađujemo s ostalim EU e agencijama, malo čas ste čuli ta izlaganja. A u području temeljnih ljudskih prava usko surađujemo sa Agencijom za temeljna prava. Ja sam kolegi Michaelu Oflahertiju, on je direktor te agencije, predložio da e, sklopimo sporazum, to je dakle sporazum o suradnji između dvije agencije i oni zajedno s našim službenikom za temeljne mm, ljudska prava su počeli s provedom tog projekta prije jedno dva, tri tjedna. Vode, provode ankete i organiziraju posjete terenu određenim zemljama članicama kako bi osmislili sam koncept razmještaja nadzornika. Ono što je tu na kocki, a to nije moj zadatak, zato što ja neću, nisam ja taj koji će dodjeljivati zadatke tim nadzornicima, ali, e, dakle, koji će im biti zadatak, kakve će smjernice dobiti od službenika za temeljna ljudska prava. To nije moj posao, ali smatrao sam da je dobro da imamo tu institucionalnu suradnju između Agencije za temeljna ljudska prava i Frontexa kako bismo to dobro pripremili i očekujemo prve zaključke i nadamo se preporuke u ožujku 2020. To znači da će se to moći iskoristiti za e, stvarno zapošljavanje nadzornika i to paralelno sa pripremom stalnih snaga. Tako da 2020. će biti godina zapošljavanja i obuke članova stalnih snaga, a paralelno Nadzornici ljudskih prava će biti zaposleni i educirani prema tim pilot projektima. Tako da raspored je jednak. I sve je pripremljeno tako da u siječnju 2021. možemo imati prvu skupinu nadzornika na terenu. Što se tiče zapošljavanja, Pitanje je bilo o omjeru između osoblja iz kategorije 1, to su dakle agenti Europske unije, te nacionalnih osoba koje će doći iz eh, nacionalnih država. Prema uredbama 70% bi trebalo doći iz zemalja članica, a 30% iz agencija. Oni će biti kategorija B1. To znači da kad budemo dovršili cjelokupan postupak zapošljavanja, imat ćemo oko 3000 službenika Europske unije u stalnim snagama. Zemlje članice su svjesne da od 1. siječnja 2021. da će morati osigurati osoblje za e, trajne snage. Naše je planiranje u skladu sa sadašnjom praksom, dakle definirat ćemo potrebe i definirat ćemo profile. To sam već spomenuo. Ono. Identificirali smo i specifične vještine koje očekujemo da budući zaposlenici imaju. No, očekujemo da ćemo imati isti profil za tri kategorije. Za prvi kategoriju agent Evropske unije, drugo nacionalni agenti koji su nam upućeni na razdoblje od dvije do četiri godine i kategorija 3, dakle za slučaje krize ili da se jednostavno um, nadopune naše snage u slučaju većih potreba. Bilo je jedno pitanje o radnom mjestu, lokaciji radnog mjesta za stalne snage. E, što se tiče je jedan to jest djelatnici koji rade izravno za Frontex. E, imamo jednu metodu razmještanja. Moramo razlikovati između e, velikih operacija e, Poseidon i tome slično, e, operacije u Španjolskoj i na Balkanu. Tu sudjeluju nekoliko stotina djelatnika tu si možemo zamisliti, ali to mora još finalizirati da e, će oni biti razmješteni e, za nekoliko mjeseci, a onda se vraćaju u sjedište e, zbog obitelji, zbog osposobljavanja, onda će i opet imati nekoliko mjeseci rada na terenu. Za male operacije tu moramo biti fleksibilni. Fleksibilnost je ključna riječ. Jedan od razloga zbog kojeg je, zakonodavac e, e, za to oformio jedan odbor je ta kategorija 1 agenti koji rade direktno za Frontex. To nam daje mogućnost da koristimo djelatnike tamo gdje su potrebni Moramo odrediti gdje su potrebe, imamo sezonskih potreba, ovisno o državi i članici, ali ideja je da dademo potporu svim državama članicama Europske unije u unutar šengenskog e, prostora, tamo gdje to bude e, potrebno. Sada radimo studio o ranjivosti e, i studiju rizika. E, i e, tu ćemo odrediti e, tipove granica gdje će naše snage imati dodanu vrijednost. Što se tiče tehničke, tehničkih sredstava, brodovi, zrakoplovi i tako dalje. I to je dio novog mandata. Sada radimo na tehničkoj strategiji nabave opreme. Već smo počeli E, sa patrolnim vozilima. Njih sada imamo u leasingu. Ali e, sada pripremamo pilot projekt za plovila za 2020. godinu. E, imat ćemo dva projekta za obalnu stražu. A što se tiče antena, tu e, ćemo tu to tu ćemo zadaću predati e, logistici. Tako ćemo decentralizirati upravljanje sredstvima. To se tiče naročito tehničkog, e, tehničke opreme, ali i razmještanja obalne straže i granične strane. To će biti stvar regionalnih antena. Hvala lijepa. E, imamo još jedno pitanje od gospođe Strik i Edštatler. Molim, e, izmiče nam vrijeme. E, dnevni red predviđa da završimo u 12 sati. E, čudi me da gospodin spominje upravljačke sposobnosti zaštitnik ljudskih prava nije menadžer, on je stručnjak za ili ona je stručnjakinja za ljudska prava. Mislim da se to može i drugačije organizirati. Pitam se e, da li vam je to zaista prioritet? E, niste objasnili e, postupak. drago mi je da će i komisija odgovoriti na ovo pitanje. Žalim e, da tek nakon e, godine dana počinje zapošljavanje monitora, pratitelja, e, nadzornika. Možda to gospodin Leđeri može objasniti. Gospođa Edštatler. Molim kratko. Da, kratko je uvek dobro. Što se tiče prve faze zapošljavanja, to će završiti 16. prosinca. 3000 izravno zaposlenih za Frontex, a koliko će novih doći e, u siječnju. E, jedno pitanje koje se tiče proračuna. Imate li e, brojki koje se tiču proračuna? 7000 ljudi će poslati države članice pa ćete trebati dodatnih sredstava. Možete li nam dati tu najnovije informacije? Gospodine Leđeri, hvala lijepa predsjedatelju. Što se tiče temeljnih prava, zapošljavanje e, nadzornika neće početi krajem godine. E, cilj je da imamo što više e, tih djelatnika na terenu E, kad počinje radom, e, počinju radom stalne snage na terenu. Mm, ako imate tijelo koje, imate, koje ima 50 zaposlenika, jasno je kad čitamo uredbu, e, kaže se 40 nadzornika za ljudska prava. Već imamo 10 u našem uredu 50 djelatnika sveukupno. Ta, to je tijelo nezavisno i jasno je kad čitamo uredbu da ovaj djelatnik za ljudska prava je nezavisan. E, stoga je također jasno da trebamo i e, menadžera ko će upravljati i zapošljavati te, te zaposlenike Surađe, surađujemo usko s komisijom kako bismo e, riješili pravna pitanja. Ali tko bi mogao zamisliti da to nije i menedžerska e, zadaća? Uz naravno one vještine koje su potrebne za zaštitu ljudskih prava. Ko može e, reći da je to uput upitno ako imate proračun od milijun eura i više i 50 zaposlenika. Kad gledate sve odjele u Frontexu, kad to usporedite sa veličinom nekih malih agencija, ne možemo reći da tu ne trebamo e, menedžera. Objasnio sam razlog. Moramo imati sustav e, s E, službenik za ljudska prava se može prijaviti ako imamo ispražnjeno radno mjesto. Moramo razlikovati između pojedinaca i funkcija. Ja e, posvećujem veliku pažnju funkciji i to je jasno za e, zakonodavca. On je rekao da je ta funkcija neovisna. Što se tiče zapošljavanja, e, e, prvi val zapošljavanja, očekujemo da ćemo zaposliti između 700 i 800 zaposlenika. Očekujemo da ćemo potpisati ugovore e, krajem ožujka kako bismo mogli početi osposobljavanjem 1. travnja 2020. Što se tiče proračuna, sljedeće godine, ako se e, dobro sjećam, 440 e, milijuna eura je predloženo tako nešto. To je u revidiranom jedinstvenom dokumentu za programiranje. E, to sam poslao komisiji. To sam poslao i parlamentu i vijeću. To je moja procjena. Ono što je važno jeste da osiguramo s rastom e, stalnih snaga i tehničke opreme moramo dobiti postepeno sredstva. To je krivulja koja mora rasti. Ovisi naravno o tempu zapošljavanja. Ako e, ste zaposlili 700 ili 800 ljudi, Naravno, to neće biti veliki proračun, ali bismo mogli, e, ja mislim, ipak obaviti taj posao. Toliko mogu reći za sada. Vidjet ćemo kako će teći zapošljavanje. E, e, hoćemo li osigurati 700 djelatnika ili manje. Hvala lijepa na doprinosima. Molim da ostanete u sobi za zadnju točku e, dnevnog reda. E, e, a, sada ćemo se oprostiti od Fabrisa Leđerija, direktora Agencije za europsku graničnu i obalnu stražu. naravno, sve daljne informacije ćemo dobiti tokom vremena. Hvala. Uh, gospodin Otjen će nas izvijestiti. Mm, mm, zaštita statistike zajednice o migracijama i međunarodnoj zaštiti. E, nastojat ću biti kratak. E, e, migracije su vrlo važne u donošenju novih propisa. Stoga smo uspjeli postići sporazum u trijalogu prošlog tjedna. Zahvaljujem izvjestiteljima u sjeni i svima koji su sudjelovali u pregovorima. Imamo 22 skupa podataka koje e, trebamo prikupiti. E, e, imali smo trialoge pod predsjedništvom Austrije i Rumunjske. Izvjestiteljica je bila gospođa Wikstrom. Sporazum nije bio moguć prije europskih izbora. E, glasanje je bilo u travnju, onda smo e, ponovno počeli pregovore u rujnu, a zadnji sastanak je bio prošlog tjedna. Imamo neke tehničke promjene koje je parlament prihvatio o novim uvodnim e, izjavama koje pojašnjavaju tekst. Imali smo i druge promjene o kojima smo raspravljali Sada možemo imati drugo čitanje. Hvala na ovu ovaj sažetak o pregovorima o ovom dokumentu. Statistike zajednice o migracijama i međunarodnoj zaštiti. E, izvjestitelji i, i također mogu nešto reći. Gospodin Sezovski nije tu. Ko će ga zamijeniti? Vidim da da e, gospodin Ortolo koji je e, izvjestitelj u sjeni za SID. Hvala lijepa. E, u ime kluba e, zahvaljujem izvjestitelju mm, na svemu što je učinio da bismo postigli sporazum. Naravno, mogli smo postići i više E, mogli smo dobiti e, statistike o uvjetima prijema i o dozvolama boravka u tekstu regulacije. Ali usprkos tome mislim da je rezultat dobar. Naš klub e, će vam dati i dalje podršku kako bismo došli do konačnog sporazuma. Sve treba aktualizirati, ažurirati, trebamo biti što je točnije moguće. Hvala lijepa. I ja sam bila izvjestiteljica u Sjeni. Imala sam čast da prisustvujem dva, dvama sastancima. Nisam vas vidio, oprostite, i vi ste izvjestiteljica u Sjeni. Evo, i ja bih htjela čestitati izvjestitelju na uh, uspješnom dovršetku pregovora. Mislim da za sada, ali u bivšem mandatu parlament je dobro odradio uh, posao. Imamo sam sada više zahtjeva u uredbi ne možemo raditi samo s informacijama o transpoziciji ili prenošenju u nacionalno zakonodavstvo. Ako želimo dobru provedbu, moramo imati podatke koji su usporedivi. Moramo stoga imati zajedničke kriterije i koje primjenjuju sve države članice. Mislim da će to biti korisno i za našu ulogu u ocjenjivanju toga koliko se države članice pridržavaju propisa i uredbe. Nadam se da ćemo moći e, pratiti rezultate pregovora. Mm, mislim da to treba biti strukturni zahtjev u uredbi. E, ako nitko nema e, još nešto reći, ako nemamo pitanja, najavit ću da ćemo se ponovno sastati ovdje na saslušanju, važnom saslušanju. Sastajemo se u 15 sati i radit ćemo do 18.30. Radi se o zajedničkoj strategiji EU-a za borbu protiv korupcije i organizirano kriminala, jačanje instrumenta i unapređenje suradnje među relevantnim akterima. Vidimo se u 15 sati. Doviđenja.